rečim poslovnika parlamenta. Od tog datuma eh, oglašavam da je eh, njeno mjesto upražnjeno. Sukladno eh, pravilu poslovnika 231. četvrtim stavkom podnesen je korigendom. 40 zastupnika ako se E, ako, ako žele da se glasuje o tom pravilu, onda ćemo kasnije e, to učiniti. Ako ne, onda je taj korigendum usvojen zajedno sa predsjednikom vijeća